U redu, dakle zapisnici ove sjednice će na početku sljedećeg e, zasjedanja biti stavljeno za usvajanje. Ako nema nikakvih primjedbi onda se ove rezolucije mogu prenijeti dalje.